Isto tako se ovdje zapravo usvaja i vrlo proizvodna rezolucija koju je predložio gospodin Martin, pa stoga uzvojimo ju odmah. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Fjellner. Hvala gospodine predsjedavatelju, isto tako veliko hvala i povjerenici. Napokon imamo ovdje sporazum, odnosno uskoro ćemo imati sporazum sa Singapurom. Prošlo je već deset godina, a nije to bila krivnja Singapura, nego je to bila naša krivnja. I ovdje me ima je puno kolega koji zapravo žele kočiti i koji su kočili ovaj proces. Ovdje moramo reći da je za ovo naštetilo trgovinskoj politici Europske unije. Mi smo zapravo radili nešto štetu Singapura, ali u konačnici imamo dobar, vrlo dobar sporazum s jednom dinamičnom e, gospodarstvom u jugoistočnoj Europi i sutra svi bi trebali dati svoj glas e, podrške ovom sporazumu, a opet čujem puno glasova i s lijeve s desne strane ove e, dvorane koji su za povlačenje ovog sporazuma, koji zapravo ovdje želi cjelokupni taj prostor prepustiti Keni. A ako mi sada slijedimo smjer e, SAD, pa to bi bilo najglošije što bismo mogli ovdje napraviti. Hvala. A sad riječima gospođa Žel e, Gospodine predsjedavatelju, gospođo povjerenice kao ja sam uvjerena u geostratešku važnost ovog područja za Europsku uniju. Imala sam mogućnost raspraviti ovom s s cijelim nizom dionika u Singapuru, uključujući nevladine organizacije i predstavnike sindikata, te također ovo predstavlja jače partnerstvo između nas i njih. Imajući na umu globalnu trgovinu i najnove stanje Europska unija ovdje zapravo stvara nova pravila i polaže na nove partnere. Ja sam potpuno svjesna toga da nekad mojih kolega e, su, imaju određene zadrške s ponoj prije zbog neratificiranja konvencija Međunarodne organizacije rada, ali i ali kolega David Matin, jedan od izvjestitelja koji je odradio odličan posao koji je uspio ovdje pridobiti Singapurce da se obvežu e, na ratificiranje konvencija međunarodnih organizacija rada te također uspostavljanja e, e, mjerila za održivi razvoj. Ovo nije samo tvoj uspjeh, nego uspjeh SND-a isto tako uspjeh ovog Europskog parlamenta. Stoga pozivam sve kolege da podrže ove ovaj sporazume. Hvala. A sada riječ ima gospodin Valso. Sutra ćemo glasovati o jačanju um, e, konkurentnosti europskih poduzeća. Mi želimo promicati gospodarski rast, ali se također e, odgovoriti na izazove današnjeg vremena. Uspostavljajući ravnopravne odnose promicanjem socijalne inkluzije i um, ekološke zaštite. Iako ponekad su europska poduzeća pred velikim izazovima, mi možemo postavljati standarde koji su uzor u diljem svijeta e, naš gospodarstvo raste, a tome pridonijeli su također i sporazumi, sporazumi koji pridonose izvo, europskom izvozu. Imamo cijeli niz sporazuma diljem svijeta, nekih oko 70 na svim kontinentima ovoga svijeta. Ne smijemo zanemariti da to dovodi i do otvaranja novih radnih mjesta u Europi, da sporazumi pridonose tome i još jednom ponavljam, imamo sporazume sa E, Kinom, sa e, Singapurom, sa Vijetnamo. i oni će zapravo samo biti e, na korist nama i trebamo to činiti i u buduće. Nadam se da ćemo sutra glasati za i pozivam sve da daju svoj glas potpore ovim sporazumima. Hvala. Hvala lijepo. Ja bih želio zahvaliti gospodin Telička će sada preuzeti predsjedanje sjednicom. Hvala vam predsjedniče. Ovi sporazumi su doista od ključne važnosti za Europsku uniju. Ukoliko se ne želimo zatvoriti, nego ostati otvoreni prema svijetu i dati pozitivan doprinos e, u regulaciji globalizacijskih procesa. Ovo je sporazum o partnerstvu i suradnji o kojemu danas konkretno raspravljamo dobra je polazišna točka za gospodarski i politički razvoj odnosa Europske unije u jednom ključnom dijelu svijeta. To može poslužiti kao osnova za unapređenje naših odnosa sa Singapurom. To će omogućiti bolju suradnju u čitavom nizu područja. Tu su pravila koja se tiču zaštite ljudskih prava, zatim e, sudski sustav za zaštitu investicija. Tu su također i neke stavke koje se tiču naoružanja, javnog zdravlja, zaštite okoliša. Hvala, ispričavam se, ali upravo su mi izvijestili da kasnimo 20 minuta, tako da će se svi morati držati zadanog vremena. Nemamo druge mogućnosti, unaprijed se zbog toga ispričavam. Imat ćemo postupak spontanog javljanja za riječ, ali nećemo omogućiti postupak plavog kartona. Još jedan put vas pozdravljam. Sada riječ ima zastupnik Petrle na jednu minutu. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem e, također i kolegi Davidu na ovom izvrsnom izvješću. Dakle, što se tiče sporazuma o partnerstvu i suradnji sa Singapurom, taj sporazum ne samo da sadržava odredbe o zaštiti investicija. To je i jedan e, ekonomski vid partnerstva koji će omogućiti mnogo dublju, intenzivniju suradnju i u područjima kao što su zaštita okoliša, sigurnost, razvoj i tako dalje. Ovaj sporazum također otvara druge mogućnosti za suradnju u područjima poput ljudskih prava, zatim e, neproliferacije nuklearnog oružja te pitanja koja se tiču javnog zdravlja. To će nam omogućiti da se zajedno borimo protiv karcinoma i da surađujemo sa čitavim regijom, sa svim zemljama iz regije. Izvolite, hvala vam lijepo. Ovaj sporazum je izbalansiran, koliko mi je poznato. Singapurski ministar trgovine obećao da će što prije ratificirati preostale konvencije mora. Međutim, ono što mi se čini kompliciranim sa strane Europske unije je sljedeće. Istina je da Singapur e, ima dosta visoko mjesto na indeksu e, transparentnosti u smislu korupcije, ali isto tako i vrlo visoko na e, popisu zemalja koje, čuvaju poslovnu tajnu. Potrebne su mjere koje će biti primjenjive za pojedine države članice. Nedavno je protokol o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između e, Latvije i Singapura stupio na snagu i postavlja se pitanje je li to spojivo sa ljudskim pravima i okolišnim pravima te standardima o transparentnosti? Ovaj sporazum im daje mnogo potencijala Europskoj uniji, a sve će ovisiti o kapacitetima Europske unije da zahtjeva strogu provedbu odredbi sporazuma. Hvala gospodin Zdrojevski na jednu minutu. Mi smo 2014. godine krenuli od pitanja Suda Europske unije, dobili smo odgovor 2017. sada je 2019. godina, a sada zemlje poput Indonezije, Filipina i Vijetnama dobit će još jedan e, sporazum, naime još jedna zemlja iz Azije će potpisati sporazum, riječ je o važnom partneru, dakle o Singapuru. Meni je bilo vrlo drago kada je sklopljen sporazum između Europske unije i Kanade Osobno smatram da sporazum o izbjegavanju dvostrukog e, oporezivanja nešto što će biti korisno i za nas i za naše partnere. Postupci koje primjenjujemo nažalost su vrlo birokratizirani i zapravo dovede do toga da gubimo vrijeme u Europskoj uniji. Trebamo razmisliti o tome što se može poduzeti kako bi ti postupci bili brži i transparentni. E Hvala vam. Ja pozdravljam ovaj sporazum o partnerstvu između Europske unije i Singapura i također čestitam pregovaračkim timovima na dobrim pregovorima. Singapur je već dugo pouzdan gospodarski prijatelj Europske unije, tamo i trenutno više od 10.000 naših tvrtki ima svoje sjedište i oni također vrijede naš, eh, dijele naše vrijednosti koje se tiču vladavine prava i e, ekonomskih e, kriterija. Osobno gledam na ovo partnerstvo kao na solidnu, e, jedno solidno geostrateško partnerstvo i jamac budućih odnosa između Europske unije i regije ASEANA koja je jedna od najbrže rastućih regija u svijetu. Ovime se otvaraju nove prilike za izvoz za europske tvrtke i očekuje se da će ovime europsko gospodarstvo profitirati u iznosu od 550 milijuna eura u sljedećem razdoblju. Sada ćemo otvoriti spontano javljanje za riječ. Gospodin Pospišil ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepo. Ja bih želio iskazati svoje divljenje vama, gospođo povjerenice. Budući da ste finalizirali ovaj sporazum o slobodnoj trgovini, mi bismo trebali promicati načela slobodne trgovine diljem svijeta, za razliku od sadašnje američke administracije. Želio bih dodati još jednu stvar. U buduće bismo trebali pokazati veće ambicije kod pregovora o ovakvim sporazumima i trebali bismo skratiti vrijeme pregovora. Za ovo je bilo potrebno gotovo deset godina. Znam da je tu bilo postavljeno i pitanje suda Europske unije. Bile su tu još neke otežavajuće okolnosti, no molim vas razmislite o tome na koji način se može skratiti vrijeme za sklapanje ovakvih sporazuma. E, nadam se da ćemo tijekom vremena imati multilateralni sporazum sa čitavom regijom ASEANA. Slobodna trgovina treba biti e, ideologija za koju se zalaže Europska unija u svijetu i moramo razmisliti o tome na koji način možemo biti učinkoviti u njezinoj promidžbi. Hvala vam što ste mi dali riječ. Ja bih e, želio istaknuti kako vjerujem u slobodnu trgovinu bez ikakvih prepreka koja se temelji na zajedničkim vrijednostima. A doista mislim da imamo niz zajedničkih vrijednosti sa Singapurom kao što su e, dakle liberalna ideologija, e, pravedna pravila, vladavina prava. Želim čestitati izvjestitelju kao i čitavom pregovaračkom timu. Vjerujem da smo uspostavili pravu mjeru ovim sporazumom. To je doista snažna prilika za naše tvrtke, naše građane i naše institucije. Ne znam e, kakav bismo drugačiji sporazum mogli sklopiti. Vidim da tu ima nekih e, rezervi, ali ne možemo razmišljati o nekakvom drugačijem sporazumu, samo bismo gubili vrijeme i ja podržavam ovaj e, sporazum. Izvolite. Hvala. Izvolite gospodine Kaputo, hvala. Osnaživanje odnosa sa Singapurom je svakako nešto e, za što se mi zalažemo. Otvaranje tržišta omogućuje također i otvaranje dijaloga u područjima kao što su klimatske promjene, fiskalna pitanja i poštivanje ljudskih prava. Ovaj sporazum o kojemu danas raspravljamo sadrži i niz opasnih mjera, kao što smo vidjeli i kod pregovora o TTIP-u. Dakle, tu postoji neki oblik ISDS-a kojim se stranim ulagateljima jamči da mogu pokrenuti sudski postupak protiv eh, zemlje domaćina. Korporacije će biti u mogućnosti da pokrenu postupak eh, u predmetima kao što su zaštita okoliša i nekim drugim predmetima, što nije ispravno, treba nam drugačiji sporazum koji će natirati tvrtke da ispunjavaju naše zahtjeve. Singapur je prvi takav sporazum i to će biti primjer koji će se koristiti u daljnjim pregovorima sa Meksikom i drugim zemljama. Zastupnik Marijas. Hvala. Ovaj sporazum o gospodarskom partnerstvu sa Singapurom dovest će do veće količine uvoza jeftine robe iz Singapura prema Europskoj uniji. Naime, Singapur je naprosto samo platforma za uvoz kineskih proizvoda. Čak i oni proizvodi koji se proizvedu u Singapuru se proizvode na način koji nam je dobro poznat. Tu se ne provode radnička prava i to je tipičan primjer dumpinga. Ovdje nema riječi, nema govora o pravednoj trgovini. Ono što o čemu se ovdje radi je protivno našim interesima. I da kako ja se protivim ovoj logici uspostave isds a gdje se štite prava investitora na uštrb države, dobro je da se bavimo pitanjima kao što su ljudska prava, vladavina prava i sloboda medija, ali to bi trebalo produbiti u Singapuru. Ovime smo zaključili popis govornika i sada ponovno predajem riječ povjerenici. Izvolite. Hvala vam predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Imam nekoliko pitanja za vas. Što se tiče javnog duga, javni dug je isključen iz ovoga. Dakle, vrlo jasno rečeno da je europski javni dug isključen iz zaštite investitora, prava investitora. Nadalje, ISDS više ne postoji u Europskoj uniji, mi smo ga zamijenili u velikoj mjeri na vaš zahtjev i uz vašu suradnju jednim novim suvremenim sustavom koji je neovisni odvjetnik proglasio sasvim spojevim sa europskim zakonodavstvom tu se zapravo uklanjaju neke negativne strane ISDS-a, dakle imate suce koji rade na puno radno vrijeme, puna transparentnost, žalbeni sustav, postoji ograničenje e, mogućih sudskih predmeta i kaže se da država ima pravo na reguliranje, zakonsko reguliranje. Singapur nije na popisu e, dakle zemalja e, koje su ne surađuju u području utaje poreza. Oni isto tako uspostavljaju očevidnik, odnosno registar e, gdje se tvrtke mogu prijaviti kako bi, pri, kako bi zaštitile 196 oznaka zemljopisnog podrijetla. I e, sporazum će stupiti na snagu tek kada se postigne zadovoljavajuća sukladnost. Istina je da Singapur još treba Eh, ratificirati preostale konvencije Međunarodne organizacije rada, međutim na tome se radi kako bi njihovo zakonodavstvo bilo sukladno tim eh, trima konvencijama i kako bi se finalizirala njihova ratifikacija. Dakle, dobili smo i pismo vlade iz Singapura o tome da je taj postupak u tijeku. E, ja se nadam da ćete e, sutra snažno podržati ove sporazume. Ako to učinite, vi ćete glasovati za ambiciozan sporazum o slobodnoj trgovini koji može poslužiti kao primjer mnogim drugim e, nadolazećim sporazumima sa zemljama iz regije ASEANA. Vi ćete glasovati za jedan sporazum o zaštiti investicija koji je na tragu vašeg zahtjeva. Zatim omogućit ćete da se kreira opći okvir za suradnju sa Singapurom i mislim da ćemo tu dobiti snažne temelje za područja kao što su kontakti među ljudima, istraživanja i e, druga područja i ovo je prvi sporazum koji će parlament e, za koji će dati zeleno svjetlo nakon ovog, e, ove nove generacije sporazuma. Na ovaj način proširujemo svoj krug prijatelja sa zemljama koje vjeruju u multilateralni sustav, u e, globalne norme i pravila, zemljama koje vjeruju da možemo sklapati održive sporazume o slobodnoj trgovini sa prijateljski i nastrojenim zemljama sa kojima možemo zajedno oblikovati globalizacijske procese. Zahvaljujem još put izvjestiteljima i vama gospodine mm, potpredsjedniče. Hvala i vama i hvala vam na svim naporima koje ste uložili u sklapanje ovoga sporazuma. Ako mi dopustite, ja ću reći nekoliko riječi. Želim također pohvaliti uložene napore i postignute rezultate. E, jedan od izvjestitelja nije u potpunosti iskoristio svoje vrijeme, tako da ću dati riječ gospodinu Martinu na dvije minute možete iznijeti zaključke. Pa mislim da je povjerenica odgovorila na veći dio pitanja, no isto tako kada e, pogledam po vječnici ne vidim da treba još odgovarati na pitanja jer e, on, zastupnici koji su ih postavili više nisu u vječnici. Mislim da je ovo dobro za radna mjesta, za investicije, to trebamo podržati. Ovo je najsuvremeniji sporazum o zaštiti investicija koje smo do sada sklopili i želim zaključiti na tragu onoga što je rekla povjerenica, mi želimo proširiti krug prijatelja, zemalja koje slično razmišljaju kao i mi kako bi se primjenjivala vladavina prava, a ne pravila džungli. Moramo se držati vladavine prava i promjeniti promicati bilateralne i multilateralne sporazume o slobodnoj trgovini. Hvala vam. Koliko shvaćam, oni kolege koji su iskazali svoje kritike, a napustili su vječnicu, možda su promijenili mišljenje e, i za vrijeme rasprave. Hvala. E, ovime zaključujem raspravu. Glasovanje će se održati sutra. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A to je usmeno pitanje za komisiju a tiče se nazadovanja u području prava žena i rodne ravnopravnosti u Europskoj uniji. Što se tiče autora, autor je gospodin Pimenta Lopez, imate pet minuta. Zahvaljujem predsjedatelju, povjerenice. Prije svega, dopustite da zahvalim svim kolegama koji su E, dali svoj doprinos u postavljanju ovoga pitanja. Kad je riječ o nazadovanju u području prava žena, potpuno je jasno da do toga dolazi. U proteklih desetak godina prava žena su narušena i politike desnice utječu na E, promijenjene uvjete rada e, utječu na razliku u visini penzija, odnosno mirovina, utječu na javne usluge kao što su zdravstvene usluge, skrb o djeci, usluge za starije osobe i slično. Žene upravo zbog toga ne mogu sudjelovati u tržištu rada. Također e, postoji sve veći pritisak na radnice da odustanu od svojih prava upravo zbog sve većeg pritiska na njih. U tijeku je zapravo jedna ofenziva koja se e, tiče seksualnih i reproduktivnih prava žena a koja se provodi i u području pobačaja kad je riječ o razini nezaposlenosti e, žena, ona je na neodrživoj razini, također je neprihvatljiva razlika u plaćama i visini mirovina između muškaraca i žena. Sve je više nasilja protiv žena, što također treba povezati sa sve težim socijalnim uvjetima u kojima ljudi žive. Od početka ove godine u mojoj zemlji devet je žena i jedno dijete izgubilo život zbog nasilja u obitelji i to nas samo podsjeća o kako strašnim slučajevima nasilja je riječ. Tu je dakako i e, seksualno nasilje e, te prisilna prostitucija. Borba protiv nasilja putem zakona poput Istanbulske konvencije je ključna, ali to nije dovoljno. Ne možemo e, staviti sve u zakone, a osobito ne ako postoje određene politike koje podjarmljuju takve ciljeve. Važno je da se iskorijeni nasilje protiv žena i da ženska prava postanu stvarna. Moramo pružiti potporu žrtvama, moramo ojačati E, mogućnosti i usluge pružanja potpora kao i objekte poput skloništa za žene. Moramo im omogućiti da postanu neovisne, e, između ostaloga i ekonomski neovisne. Moramo zaštititi žene od nasilja u različitim fazama u kojima pokušavaju ponovno izgraditi svoje živote. Naše socijalne i gospodarske politike su od ključne važnosti za borbu protiv nasilja nad ženama. Moramo ukloniti sve oblike neravnopravnosti i poboljšati uvjete rada, također ukinuti diskriminaciju u visini plaća e, moramo omogućiti ženama ostvarenje prava na majčinstvo, e, moramo e, im omogućiti pravo na zdravlje i socijalnu skrb, moramo im dati potporu kada je riječ o brizi o djeci e, i pružiti potporu žrtvama, recimo žrtvama prostitucije i žrtvama maltretiranja uključujući i seksualno uznemiravanje na radnom mjestu. Borba protiv svih oblika e, zlostavljanja je nešto sa čime se moramo pozabaviti i e, ona je ključna za e, postizanje ravnopravnosti. Hvala vam lijepo, pozdravljam povjerenicu Jurovu i dajem vam odmah riječ. Hvala vam lijepa. Europa se suočava sa sve većim populističkim i ekstremističkim trendovima koji uključuju i govor mržnje i e, ugrožavanje prava kao što su prava žena i djevojaka. Europska komisija e, uključujući potpredsjednicu e, Europske komisije gospođu Mogherini uključila je prava žena među prioritete svoje politike i eh, radili smo na promicanju ravnopravnosti eh, spolova i uključivanju e, te teme u sve europske politike u proteklom razdoblju. E, pripremili smo prioritete za buduće razdoblje i u tom kontekstu stajališta Europskog parlamenta doista su dobrodošla. Toplo pozdravljam sporazum koji smo postigli vezano uz ravnopravnost između e, posla i privatnog života u e, studenom 2017. komisija je usvojila akcijski plan e, kojim je nastojala e, predložiti 20 konkretnih mjera za borbu protiv razlika u plaćama između muškaraca i žena. Većina tih mjera je provedena, preostale mjere trebale bi se provesti ove godine. Iznimno je važno da imamo pouzdane podatke i zato Eurostat u ovom trenutku e, provodi istraživanje na razini Europske unije E, kojim e, prati ono što je provela Agencija za ljudska prava 2014. godine. To je jedno od prioritetnih pitanja za komisiju i upravo završavamo drugu godinu ciljanih aktivnosti u tom području. Također e, se zalažemo za pristupanje Europske unije Istanbulskoj konvenciji kada je riječ o ratifikaciji od strane država članica. 20 država članica do sada je e, ratificiralo tu konvenciju Vijeća Europe, ali kao što znate u drugim zemljama je došlo do ozbiljnog otpora ratifikaciji i to je dobar pokazatelj upravo ovog nazadovanja u odnosu na prava žena u Europskoj uniji. Moramo se suočiti s takvim trendovima i pokazati da je jedina svrha ove konvencije borba protiv e, nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, da tu nema nikakvih skrivenih namjera niti učinaka. Ovakva situacija paralizira neke države u postupku ratifikacije i e, sprečava također pristupanje Europske unije konvenciji. Vrijeme nam ističe ako želimo pristupiti konvenciji prije kraja mandata ovoga parlamenta. Pitanje ravnopravnosti spolova nije samo važna tema unutar Europske unije, to je i ključna tema u našim eh, međunarodnim odnosima. E, drago mi je što je parlament podupro naš akcijski plan za e, ravnopravnost spolova koji se zalaže e, za ukidanje nasilja i za veću integraciju žena u gospodarski socijalni život zajednice. Dakle, nastojimo kombinirati e, različite unutarnje i vanjske politike i na taj način odgovoriti na e, temeljne razloge nejednakosti. I na kraju želim reći kako moramo nastaviti s našim naporima. To je jedan od razloga što smo u rujnu 2017. pokrenuli zajedno sa UN-om inicijativu Spotlight, čija je svrha da se iskorijeni diljem svijeta sve oblike nasilja nad ženama. Naš doprinos bio je 500 milijuna eura i želimo da se ova inicijativa doista pretvori u konkretne mjere koje će osjetiti djevojke i žene diljem svijeta, osobito one koje se nalaze u najrizičnijim situacijama. Komisija će se nastaviti baviti ovim pitanjem i računamo na daljnju predanost parlamenta i vijeća kako bismo ostvarili svoje ciljeve. Hvala vam lijepa. Sada u ime klubova, prije svega u ime EPP-a, gospođa Pjeti Kajnen, izvolite. društva koja smatraju da su demokratska društva um, u njima žene obično su uspješne a i obrnuto vrijedi u društvima u kojima su žene uspješne i u kojima one dobro žive obično su uspješna društva mnoga istraživanja i iskustva pokazuju da kada žene trpe odnosno pate da je riječ o društvima koja imaju ograničenu demokraciju i koja ograničenu ograničavaju različite slobode i koje e, su samo ograničeno socijalne države e, žene e, su nekada diskriminirane zato što su žene, a nekada zbog drugih razloga te žene mogu biti i pripadnice drugih skupina e, migranata, mogu biti poduzetnice, mogu biti e, osobe sa posebnim potrebama. Dakle, u svakom slučaju e, mogu biti diskriminirane na različite načine. No, žene su ljudi i imaju pravo na ljudska prava kao i na ženska prava kad je riječ o seksualnim i reproduktivnim pravima, to su također ljudska prava. Zato je potrebno da se komisija pozabavi ovim problemom nazadovanja u području ljudskih prava. Hvala. A sada u ime SDA dvije minute gospođa Garcia Perez. Zahvaljujem e, predsjedatelju povjerenice. Govorimo o nazadovanju u području prava žena u Europi. 2014. godine ovdje smo raspravljali o seksualnim i reproduktivnim pravima i tada sam rekla nemojmo dopustiti da naše e, kćeri imaju manje prava nego naše majke, a sada se takva situacija približava više nego ikada. U Poljskoj imamo novi zakon vezan uz pobačaj, u Mađarskoj se reproduktivna i socijalna prava miču iz školskog kurikuluma. Imamo dakle e, takve situacije E, diljem Europe u Španjolskoj su također odlučili kako e, moramo imati više djece e, kako bi se mogle financirati mirovine Dakle, e, vraćamo se na ono što smo imali prije 35 godina i e, odjednom se iz vladice izvlači e, zakon o pobačaju iz 85. godine. Žene imaju niže plaće, niže mirovine, imaju poteškoća prilikom ulaska na, u tržište rada i svakoga dana žene bivaju žrtvama šovinističkog nasilja, žrtve su trgovanja ljudima, žene žene se čak boje i otići kući u brojnim slučajevima. Ne možemo ne djelovati. Postoje tisuće razloga zbog kojih treba djelovati. Ovu kampanju pokrenule su ženske organizacije e, koje traže opći štrajk 8. svibnja. Moramo ispuniti ulice i tražiti ravnopravnost. To nije samo borba za žene, to je borba za feminističku Europu koja će napredovati, a neće ići u na trag trag. cards. Ne, neće biti plavih kartica. Samo da još jednom pojasnim, poštovani kolege, nastavit ćemo sa spontanim javljanjem za riječ, ali nažalost ne mogu dopustiti plave kartice. Kada sam preuzeo predsjedanje, već smo kasnili 25 minuta. Ispričavam se, gospođo Višnjevska u ime ECR-a imate minutu i pol. Hvala lijepa, dame i gospodo. Očito je da sam ja apsolutno za ravnopravnost žena i muškaraca, ali ne slažem se sa glavnim e, pretpostavkama i elementima ove rezolucije. Prvo zato što ona cilja na ograničavanje slobode govora. I to tako što na oko ili barem se tako čini, kritizira, ali samo na oko, Istanbulsku konvenciju, ali zapravo ujedno je vrlo ozbiljno e, osuđuje politiku planirane obitelji i majčinstva. A, I to tako što zapravo ne samo da implicira, nego i podmiče da je materinstvo nešto što će žene spriječiti u karijeri. A zatim, ova rezolucija također, ovaj tekst sadrži i jedan upravo nevjerojatan, grozan apel na da se svaka želja za zaštitom nerođenog života e, shvati i doživi kao dezinformacija. Prema tome ne mislim da je pravo na abortus ili pravo na seksualne slobode, da se to može smatrati jedinim znakom ženskih sloboda, a sve drugo je zapravo od, oduzimanje tih sloboda. Stoga želim podvući ovu potrebu da se Naravno, i dalje borimo protiv nasilja protiv žena ili da smanjimo razliku između plaća i penzije između muškaraca i zemlje, da se borimo protiv prinudnih brakova ili genitalne mutilacije i tako dalje. Ali ove neke bitne stvari ne možemo prihvatiti. Hvala, a sada gospođa Mlinar e, u ime Alda na dvije minute. Hvala lijepo. E, draga povjerenice, kolege, Prvo bih željela zahvaliti svim izvjestiteljima na ovoj vrlo plodonosnoj rezolucije. Žene se diljem svijeta stalno suočavaju sa diskriminacijom, a traže isto pravo na participaciju u javnom životu, političkom životu, o prekid sveg zlostavljanja seksualnog i ne svakog drugog. Međutim, sada upravo doživljujemo nazadovanje koje nas sve pogađa. Moramo biti vrlo budni, jer napreci koji su zadnjih desetljeća postignuti su vrlo fragilni, ne smiju se uzeti kao zagarantirani i različite antifeminističke i vjerske skupine kontinuirano koriste vjeru, tradiciju ili politiku ili kulturu i tradiciju da potkopaju ženska prava i ograniče ih to recimo mm, ide uz tim pod ruku ide jasno i zaustavljanje reforme školstva da bi se zaustavila bila kakva seksualna nastava i ostalo. Uglavnom to samo pokazuje koliko smo nazadovali u, na području rodne ravnopravnosti u Europi. U ovoj rezoluciji pozivamo da se s prijeđena dijela. djela. Ja pozivam Uniju kao i zemlje članice da preuzmu obvezu da ostvare ženska ljudska prava i da ubrzaju implementaciju svih e, svih zagarantiranih e, ženskih prava i na kraju da investiraju u ženska i prava djevojčica kao i u ženske organizacije te da osiguraju da nacionalni proračuni uključuju povećane sredstva kojima se, koja će se investirati u osiguranje ženskih prava kao i da se osiguraju stručne rasprave na svim razinama o svim temama vezanim za rodnu ravnopravnost. A na kraju želim apsolutno reći da postoji pohvaliti recimo jedan apsolutno nedovoljno financiran i pocijenjen rad eh, različitih ženskih organizacija koje promoviraju rodnu ravnopravnost u Europi. Hvala. A sada gospođa Bjerk na minutu. Ženska prava su zapravo središnji dio demokracije i trebala bi u 2019. godine biti sama po sebi razumljiva, a zapravo unatoč tome mi smo tu, jer smo pretrpili veliko nazadovanje. I to je kako ideološko i političko, to je jasno, jer konzervativni snage krajnje desnice prijete i ugrožavaju sve ono što smo postigli. Naravno, povećava se i siromaštvo kod ženja, njihova nezaposlenost, njihov pristup javnim uslugama – i žene postaju sve češća metom napada. Kvaliteta njihovog života nije se popravila, ali mi znamo da, kao što znamo, stvari se neće same od sebe popraviti, što je čak i moja mama pokojna znala. Ali naravno mi se moramo baviti E, ženskim pravima moramo im dati ekonomsku neovisnost kako bi mogle sva stvar realizirati. Mi moramo tražiti da se napreduje dalje. Ova feministička borba nikad se neće predati. Mi nećemo dozvoliti da konzervativne snage preuzmu vlast nad svim. Hvala sada gospođa Rajntke na minutu i pol. U Bugarskoj se stanovništvo e, stalno puni lažnim informacijama protiv Istanbulske konvencije i zbog toga zaustavljaju ratifikaciju. U školama bi se trebalo opće odgojiti takav odgojiti, uvesti, a, i o tome recimo, ali to je zabranjeno da se recimo kaže djeci u školi da ih se uči kako mogu spriječiti začeće. U Njemačkoj je jedna vrlo skupa studija se dala napraviti od strane takvih organizacija kako bi dokazala koliko su abortusi štetni ili mogu biti štetni. Posvuda se u Europi prvo borem protiv i potkapaju ove rezultate naših demokratskih postignuća. Neokonzervativni, kršćansko-fundamentalističke i desno-radikalne pokreti rade protiv žene i ograničavaju njena prava. A osim toga bore se i protiv Istanbulske konvencije i posebno protiv prava LGBTI zajednice. I ne samo svoje svojim idejama, nego prije svega svojim novcem, različiti ruski oligarsi ili američke vrlo konzervativne i krajnje ekstremne organizacije zasipaju Europu i vode propagandu za svoje svrhe. A mi moramo napokon otvoriti usta i protiv toga se poboriti. Moramo nešto učiniti protiv svih onih koji ograničavaju žene, prava žena. ako žele ponovno uspostaviti patrijarhalan poredak, onda se mogu spremiti na naš otpor. Gdje ćemo s tim otpor? Upravo ovdje u ovom parlamentu. Predsjednik Tajani je već e, najavio da će u ožujku biti prisutan na Svjetskom kongresu obitelji u Veroni, što je totalno reakcionarna e, događaj. Ako se iko osjeća ovdje obaveznim na slobodu i na prava žena, mora glasati protiv toga i ne smije mu se dozvoliti da ga predsjednik Europskog parlamenta na tom sudjela. Oprostite, hvala lijepo, ali moramo se držati vremena na minutu i pol sada gospođa Sosnjerc. Mi se brinemo zbog ljudsk, ženskih prava. Naravno, ideje naše izvjestiteljice su zapravo nepotrebne zbog nedosta jer ona se brine zbog diskriminacije, ali mislim da bi se ne treba za to brinuti. Jer vidite, naše društvo je kontinuirano podložno različitoj propagandi u kojoj se kojom se zapravo iskrivljuje javno mnjenje. I mislim da se tu problemi prostvaraju gdje ih zapravo nema. A ako i dalje nastavite sa ovim besmislicama i zapravo samo pričate bez ikakvih rezultata, postižete upravo suprotne rezultate, odnosno radite stvari na krivi način jer ne uspijevaju. Prema tome, koja bi bila zaključak feministkin? Znači, još rezolucija, još rasprava, još samo e, uprazno govora i besmislica i ništa se neće izmijeniti. Sljedeća, gospođa Kozlovska-Rajević na minutu. Hvala, povjerenice, predsjedavajući, dame i gospodo. Ženska prava su oduvijek bila i jesu dio ljudskih prava. Tu nema zapravo više jače političke organizacije žena za žene od Europske unije. Međutim, ni ovdje nije sve u redu, zato što je E, kompletan ova revolucija u kojoj se desne strane dižu jer zapravo kao rezultat donijela sa sobom nazadovanje na području zaštite ljudskih prava Žena, i posebno ženskih prava. Ženska organizacije ne dobivaju financiranje, ženama se otežava život na svakom koraku a države vrlo, vrlo sumnjičavo gledaju na ono što se zove feministička agenda. To je jako loše i ružno i teško za 21. stoljeće. Povjerenice, krajnje je vrijeme da Europska komisija pobliže izanalizira situaciju i da intervenira i iskoristi sve svoje mogućnosti koje su joj na raspolaganju kako bi zaustavila takvo daljnje nazadovanje i daljnje ograničavanje e, ženskih prava u Europskoj uniji. A sada gospođa Bljenkeće-Vjute. Hvala lijepo. Postoji puno e, različitih strategija, puno dokumenata koji su usvojeni na, za području ljudskih prava, ali vidimo da su unatoč tome napreci jako spori. Da pače, vrlo često se situacija žena još i pogoršava umjesto da se poboljša. Nismo uspjeli ograničiti nasilje prema ženama, a to je ogromno kršenje ljudskih prava. U osam država članica još uvijek nije ratificirana Istanbulska konvencija. Zar to znači da u tim državama nema nasilja prema ženama? Ili to znači da vlade u tim državama nemaju ni snage ni volje da te međunarodne dokumente usvoje?

Eh, ja od samog početka eh, ne mogu ovdje dozvoliti nikom plave kartone jer smo počeli sa 25 minuta zakašnjenja. Sad je gospodin Urtasun na redu i nema pitanja. Nažalost, ne mogu i dozvoliti. Izvolite gospodine Urtasun. Hvala lijepo. Mi smo proživjeli jednu tešku gospodarsku krizu. Naravno, to je rezultiralo između ostalog i time da su ograničena ponovno i po, pogoršana prava žena. A to je naravno negativna posljedica jednog jačanja patriarhalnog društva nakon te krize. Naravno, osim toga populizam raste i desničarske stranke dolaze na vlast koje također zastupaju tu politiku. Prema tome, tu postoji čak i tendencija da sva najtemeljnija prava žena dovedu u, prilik, u pitanje primjerice s nasilje i u kojoj mjeri muškarci kao recimo Andaluziji danas imaju pravo zapravo nasilno se ponašati prema ženama. Ali to se ne može događati. Nama treba jedna vrlo ambiciozna plan rada, jedna agenda koja, u koju ćemo sve investirati što imamo i koristiti sve što nam stoji na raspolaganju kako bi situaciju na tom polju poboljšali. Mislimo da se treba Istanbulska konvencija ratificirati u svakom slučaju. Hvala vam. Dolazimo do kraja ovog saziva i želimo podvući crtu. Naporno smo u odboru FEM radili, međutim nismo zadovoljni rezultatima zato što članak broj 8 o funkcioniranju Unije nije u potpunosti primijenjen u svim državama članicama. Indeks ravnopravnosti spolova naime pokazuje velike razlike i marginalni napredak od 2005 2005. do 2015. To je podatak koji nas e, rastužuje i poručuje da je potrebno još uložiti mnogo da bi došlo do pozitivnih promjena, naročito na radnim mjestima se bilježi veliko nazadovanje. Žene su time naročito pogođene za razliku od e, muškaraca i za osudu je ova kampanja protiv Istanbulske konvencije. Ovako ozbiljnoj, kad je o ovako ozbiljnoj e, konvenciji, postoje neki problemi sa definicijama. Nije jasno kako je moguće da neke zemlje i dalje blokiraju i govornica je prekinuta. Hvala kolegice, doista se ispričavam, ali moram vas podsjetiti da i dalje kasnimo 20 minuta za dnevnim redom, tako da ću moći u postupku slobodnog javljanja za riječ eh, dati riječ samo po jednom predstavniku svakog kluba zastupnika. A, a eh, plavi kartona nema, dakle i ovo je riješeno naprijed. Dakle, gospoda Šojdrova, Ward, Jurek i Forenza eh, će dobiti riječ, nemam izbora, dakle idemo dalje. gospođa Head ima riječ jedan minut. Ne, već 15 godina kako sam u parlamentu, eh, jednakost eh, prava između muškaraca i žena jedan od najvećih prioriteta, dakle eh, jednakost između muškaraca i žena je jedan od temeljnih načela Europske unije, od ključnog značaja koliko želimo da Europska unija funkcionira. Sve države članice prema temeljnim ugovorima imaju zajamčena prava za žene. Sama činjenica da je to napravljeno, što to nije ostvareno u evropskim državama članicama, čini me bijesnom. Dakle, u desetogodišnjem razdoblju e, primijetili smo zapanjujući broj frontalnih organiziranih napada na prava žena. Dakle, nazadujemo, a ne napredujemo. Čitav niz, broja, čitav niz država članica ograničava prava na pristup reproduktivnom zdravlju. Neke organizacije rade kako bi se to ograničilo i crno na bijelom stoji u ovom izvješću da je ostvaren minimalan napredak između 2005. i 2015. na tom polju. Za mene kao feministicu ovo je doista jako, jako ozbiljna stvar. Hvala kolegice. Sada gospođa Soli ima gospodin soli ima riječ na jedan minut. Hvala predsjedavajući. 60% razlike u plaćama, 40% u mirovinama, svaka treća žena pati od eh, E, diskriminacije i tako dalje. Dakle, brojke su veoma jasne i daleko smo od stvarne jednakosti između muškaraca i žena, no ipak desnica se usuđuje sve više dovoditi u pitanje nužne mjere zaštite prava žena i usuđuju se sve više

kao osoba koja se zalaže za zaštitu svakog života i ljudskog dostojanstva te poštivanje načela supsidijarnosti razočarana sam sadržajem ovog izvješća i ne mogu ga podržati. hvala lijepo. Hvala. Kao što po jedan predstavnik e, iz svakog kluba zastupnika. Dakle, prva je gospođa Šojdrova. Izvolite. Dame i Istina je da su jednaka prava, dugoročan postupak i diskriminacija su neprihvatljiva pojava. Iz tog razloga na europskoj razini trebamo podržati sve mjere koje trebaju dati doprinos očuvanju prava žena u društvu i omogućiti im da biraju između majčinstva i profesionalnog života, odnosno karijere. Direktiva koju predaje predlaže komisija koja bi trebala omogućiti bolje usklađivanje privatnog i profesionalnog života dobro je došla. Žalosno je što se time to koristi kako bi se zloporabile e, neke konzervativne ideologije. Kaže se da se ovdje ne štiti nerađenu djecu, ovdje se štiti sav život i zato trebamo biti za zaštitu politika, zaštitu e, majčinstva i roditeljstva. Gospođo Ward, jako je važno da Europski parlament e, se bavi trenutnim napadima na prava žena i rodne jednakosti u Europi, osobito zato što neke od snaga koje e, su predvodnice u tom napadu su zastupljene u ovom domu. Konzervativne snage sve su jače, dobro su organizirane i uspjele su privoliti sve veći broj ljudi kako, i uvjeriti ih da su na pravoj strani povijesti, što je jako opasno. Napad na spolna i reproduktivna zdravstvena prava sve su učestalije u Europi, u nekim zemljama čak se i sm, e, rade restrikcije za e, kontracepciju Eh, napade na LBT, LGBTIQ eh, osobe eh, i provedba Istanbulske konvencije spora i bolna. Usprkos činjenici da e, se moramo sve više boriti protiv e, nasilja obitelji. Usprkos tome svemu, e, rodno nasilje je sve više zastupljeno. Zabrinuta sam što neki ljudi nisu upoznati s ovim. Misle da je borba za feministkinja i feminizam stvar prošlosti, ali mi moramo govoriti u ime onih koje sada rastu kako bi preuzele borbu. Hvala gospodin Jurek predsjedavajući povjereniče, povjerenice, dame i gospodo. E, ljudi koji zastupaju Istanbulsku konvenciju zavode ljude na krivi e, puta. ovdje se e, u članku 14. konvencije stoji da će se škole koristiti kako bi se promoviralo netipične spolne uloge. U članku 14. kaže se da treba iskorijeniti tradicije i običaje koji promoviraju tipičnu ulogu žena. Možda će se i Odiseja uh, možda se i Odiseja trebalo zabraniti protirati jer je Penelopa e, previše dugo morala čekati na njega. Tu se ne radi o vašoj zemlji, u Njemačkoj, a ne u Češkoj imamo prinudne brakove. Dakle, nemojte navoditi ljude na kravi, krivi trag i poštujte zemlju poput Bugarske koja je u, svoj, u svom ustavu rekla da želi takvu konvenciju. Vaša obveza da je zaštitite. Hvala vam. Ovdje živimo jednu kontradikciju. Jedan sve jači feministički pokret koji se bori protiv eh, nasilja nad ženama i jedan institucionalni okvir koji može unazaditi stvari. Mislim prije svega na svoju zemlju. Ne znam znali povjerenica da smo u rujnu Uh, ugostili uh, dakle predstavnice uh, sigurnih kuća. One su izložene napadima od strane lokalne administracije. Ta sigurna mjesta se ne priznaju kao takva, a mi smo se to obuhvatili u našem izvješću o gender mainstreamingu. Naša delegacija je također ustanovila da postoje velike teškoće u Italiji kada eh, je riječ o prekidu trudnoće. Imamo jedno nazadovanje po pitanju prava žena i predviđen je veliki prosvjed za 8. ožujka. Hvala povjerenici, sada imate riječ, možete odgovoriti. Da, uvaženi zastupnici, dopustite zaključim e, tim što ću reći da sam zahvalna na posvećenosti i podršci Europskog parlamenta na napredovanju rodne jednakosti prava žena. Svjesna sam da, se bilježi kašnjenje e, i e,